Good morning, everybody. Dear President Dobro jutro svima, predsjednice Karijančeva, potpredsjedniče Dombrovski, uvaženi zastupnici, članovi nacionalnih parlamenata, poštovani kolege, članovi Europskog parlamenta. Veliko mi je zadovoljstvo vidjeti vas ovdje okupljene na eh, sedmom izdanju Europskog parlamentarnog tjedna. To je najveći međuparlamentarni godišnji događaj u našem rasporedu. Ove godine imamo 123 zastupnika iz 27 zemalja članica koji predstavljaju 56 domova parlamenta. To uključuje četiri zemlje kandidata kao i Norvešku i Švicarsku. Nacionalni parlamenti igraju ključnu ulogu u donošenju politika koje su što bliže građanima, a to je cilj koji sam si zadao u svojem mandatu kao predsjednik Europskog parlamenta. Moramo iznaći načine za povećanje povjerenja građana u našu uniju i njezine institucije. Moramo osmisliti novu viziju za Europu i predložiti konkretne mjere koje će preobraziti u nadolazećim godinama Europsku uniju i to na korist svih europskih građana. U tom svijetu Europski parlament odavno smatra da su međuparlamentarna suradnja i razmjena najboljih praksi između zastupnika od ključne važnosti u raspravi o budućnosti Europske unije. Dopustite mi da nastavim na svojem materinskom jeziku. U ova dva dana raspravljamo o učinkovitosti europskog semestra i o usklađivanju europskih ekonomskih politika, o stabilnosti, rastu i upravljanju gospodarstvima. Nastavak rasta u Europi nakon desetogodišnje krize je svakako dobra vijest, no ipak vidimo da se širi jaz između bogatih i siromašnih i između manje naprednih i naprednijih regija. 80% novog stvorenog bogatstva je tek u rukama 15% najbogatijih stanovnika. Ovaj neujednačeni rast ne donosi nove prilike za zapošljavanje, naročito mladima. U Europskoj uniji 23 milijuna ljudi između 15 i 24 godine života ne studiraju niti ne rade srednja klasa sve više klizi unatrag i po prvi puta nakon više desetljeća nova pokoljenja imaju slabije izglede od njihovih roditelja. Ovim godinama imamo ista kretanja i u globalnom gospodarstvu. Tehnološke inovacije, sve otvorenija tržišta su svakako potakli konkurenciju i rast, ali također su stvorili natjecanje u rušenju radnih uvjeta u oporezivanju i također ne kontrolirani migrantski priljevi su pogodili naročito najslabije slojeve stanovništva, iste one koji žive u predgrađima i trpe zbog eh, socijalne nelagode i isključenosti možemo na taj bijes odgovoriti samo zajedničkim mjerama koje može pružiti samo jedna ujedinjena demokratska i učinkovitija Europa. Samo radeći zajednički možemo utjecati na pitanja koja sežu van naših granica i koja zahtijevaju našu vodoću ulogu, ulogu jednaku onoj divovima poput Kine, SAD-a, Ruske federacije ili Indije. Pred nama je prvi dvostruki izazov. Nije dovoljno samo ojačati rast, nego je jednako važno osigurati se da taj rast donese i napredak i radna mjesta što većem broju ljudi. Samo ćemo na taj način moći ispuniti naše temeljne vrijednosti, a to su sloboda i dostojanstvo pojedinca i to se ostvaruje također i putem rada tehnološka digitalna revolucija, robotika, umjetna inteligencija duboko preobražuju tržište rada i tržišno natjecanje. Europske politike moraju pratiti i tu inovaciju podržavati ne samo rad industrije, nego i radnike i to ulaganjima i edukacijom koja će omogućiti prilagodbu znanja radnika. Treba također upravljati i tehnologijom, naravno počev od digitalnih platformi. Internetski div ne može biti legibus absolutus kada je riječ o radnicima, o porezu, zaštiti privatnosti ili zaštiti potrošača. Kako bismo bili vjerodostojni i širili dobrobit Europska unija mora osigurati poreznu i socijalnu pravdu, a to zahtjeva također i dovršenje one zgrade čije smo do sada izgradili temelje, a to su i jedinstveno tržište i euro. Međutim, pred nama je još mnogo posla. Moramo na jedinstvenom tržištu razviti sve njegove potencijale, naročito u sektorima poput usluga, energetike, digitalne ekonomije i tržišta kapitala. Razvijanje gospodarstva znači također i otvaranje radnih mjesta, promicanje malih i srednjih poduzeća i to također znači i približavanje manje razvijenih regija onima bogatijima. Osim e, unije tržišta kapitala i bankovne unije moramo dovršiti i e, fiskalnu, ekonomsku i političku uniju. Ne možemo imati istu valutu, a da ne uskladimo također i konkurentnost e, i naša gospodarstva i socijalne prilike. Također, s obzirom na financijske i gospodarske rizike, trebamo imati zajedničke instrumente kako bismo te rizike raspodijelili. Parlament je u veljači prošle godine osvojio tri izvješća kojima se nastoji poboljšati gospodarsko upravljanje Unijom. Mi se zalažemo za jednog europskog ministra financija koji će usklađivati mjere u korist reformi za stvaranje više rasta i radnih mjesta. Treba nam i kvalitetni rashodi i više ulaganja kako bismo učinili od Europske unije najkonkurentnije područje svijeta. Parlament je također e, podržao pretvaranje Fonda za države u pravi Europski monetarni fond koji će izjednačiti socijalne razlike i također poticati strukturne reforme. Do, međutim, zahtjeva transparentno i demokratsko gospodarsko upravljanje i zbog toga su europski parlamenti i nacionalni parlamenti sve uključeni moraju biti sve uključeni u proces donošenja odluka moramo sve snažnije međusobno surađivati. U prvih godinu dana što predsjedavam parlamentom sam očinio sve što je u mojoj moći kako bih e, u središte svih politika i odluka na razini Europske unije parlament e, postavio upravo kao mjesto koje zastupa europske građane. Mi smo prva institucija u Uniji. Naš je zadatak nadzirati rade Europske komisije, a ne samo stavljati pečat na ono što nam dolazi iz obližnjih zgrada, nego je naša zadaća upravo ostvariti ulogu suzakonodavca, a to namjeravamo ostvariti i u savršenom skladu sa svim nacionalnim parlamentima koji također moraju nadzirati naš rad kako bi se uvjerili da se stalno pridržavamo načela subsidijarnosti. Riječ je o dragocjenoj suradnji koja u središte postavlja građanina građanin mora biti središte sveg političkog djelovanja, jer ako parlamenti izgube iz vida tu svoju ulogu, onda građanin gubi svoju središnju ulogu i time se gubi i sama suština demokracije. Evo zašto smatram da u ovom osjetljivom prijelaznom razdoblju gdje vidimo da dolazi do mnogo neraspoloženja u Europi, da je od ključne važnosti upravo ono što radi i što će raditi Europski parlament i što rade i nacionalni parlamenti. Jer parlamenti su karika koja spaja narod i izvršnu vlast. I mi moramo uvijek djelovati i raditi u interesu građana. Naš ovo tjedni cilj je omogućiti što veće uključenje europskih, odnosno nacionalnih parlamenta u naš rad. Na panelima ćemo razgovarati o raznim temama, o ulozi parlamenta u prijelazu na e, višegodišnji financijski okvir e, i zbog toga smatram da iduća proračunska godina mora donijeti politički proračun koji će dati konkretne odgovore na prioritete građana, dakle na borbu protiv nezaposlenosti mladih, na ilegalnu imigraciju, na pitanja sigurnosti i obrane i na klimatske promjene. Dakle, europski proračun ne može biti samo preraspodjela sredstava, Naravno, vjerujemo u kohezijsku politiku, ali ipak proračun mora imati političke ciljeve, odnosno treba predstavljati dodanu vrijednost kako bismo prevladali sve krize i kako bismo pružali što bolje i uvijek bolje odgovore našim građanima. Ovim trima izvješćima parlamenta i potpisivanjem deklaracije iz Rima u ožiku prošle godine i dokumentima Europske unije otvara se ovo promišljanje o budućnosti Europske unije i Europski parlament e, je o tome razgovarao na plenarnoj sjednici i s time smo razgovarali sa premijerima država, dakle sa premijerom Belgijske, sa premijerom e, Hrvatske, a uskoro ćemo ugostiti e, premijere Portugala i Francuske. Europski parlament raspravlja sa čelnicima država o idejama o kojima ovdje raspravljamo i čini sve što je u njegove moći kako bi omogućio transparentnu raspravu i time se još jednom Europski parlament e, postavlja u središte rasprave o budućnosti Europe. To nije budućnost birokracija, nego je to budućnost pola milijarde muškaraca i žena koji žive unutar granica Europske unije. Želimo otvorenu raspravu i time želimo ojačati demokratski proces. I naravno time želimo uspostaviti što plodonosniju suradnju između nas i vas. I zahvaljujem vam na vašem današnjem dolasku, a sada dajem riječ gospođi Ševoj, predsjednici Nacionalne skupštine Republike Bugarske. Izvolite. уважаеми Predsjedniče Tajani, povjereniče Dombrovskih, i kolege, dame i gospodo. Kao predsjednica Nacionalne skupštine Republike Bugarske, Želim izraziti svoje zadovoljstvo ovom prilikom koja mi je pružena da supredsjedavam međuparlamentarnom konferencijom o stabilnosti i ekonomskom upravljanju Europskom unijom. Ovo je treće događanje koje se održava sa temom međuparlamentarne suradnje i prvo događanje koje se održava ovdje u Europskom parlamentu u Briselu. Želim zahvaliti našim domaćinima na njihovom gostoprimstvu. Danas smo se okupili s ciljem kako bismo zajednički ostvarili financijsku stabilnost i održiv rast u Europskoj uniji. Velika mi je čast i zadovoljstvo otvoriti ovaj dio radova koji se odnosi na jačanje otpornosti i na stabilizaciju ekonomske i monetarne unije. Niko se ne slaže u potpunosti sa idejom e, Europe više brzine. Tako da e, u duhu Rimske deklaracije pozivam danas više nego ikad na jedinstvo. Moto bugarskog predsjedništva je također moto Bugarske. zajedno smo jači. Višegodišnji financijski okvir je od eh, posebne važnosti jer on podrazumijeva sve dublju integraciju europodručja i jačanje gospodarskog upravljanja Europskom unijom. Svojim zajedničkim politikama Europska unija sufinancira niz važnih sektora gospodarstava Europske unije i time pridonosi i socijalnom razvoju. Istovremeno suočavamo se sa čitavim nizom izazova koji od nas zahtijevaju učinkovitost i fleksibilnost. Ovdje s ovoga mjesta želim reći da Bugarska će tijekom svojeg predsjedavanja raditi na daljnjoj integraciji gospodarske i monetarne unije. To je proces koji je usko povezan sa demokratskom odgovornošću institucija europodručja izabranim predstavnicima građana Europske unije. Tako da mi je drago što razgovaramo o ovom novom pristupu i što proširujemo ovu raspravu o tematikama o kojima ćemo razgovarati danas. Tijekom zajedničke rasprave o temama bitnima za napredak Europske unije i o temama povezanima sa monetarnom i fiskalnom politikom trebamo se usredotočiti na pitanja koja su specifična za euro područje, no pri tome e, ne smije doći do preklapanja različitih politika u istom području. Europska unija će imati koristi od toga ako više zemalja članica postanu i članicama europodručja. Predsjednik Juncker je to već vrlo jasno rekao. Trebamo promišljati o budućnosti Europske unije nakon izlaska Ujedinjene kraljevine. To je jedan od najvećih donatora, odnosno uplatitelja u proračun Europske unije i moramo vidjeti kako će odlazak tog e, velikog uplatitelja utjecati na višegodišnji financijski okvir i budućnost same Europske unije već osjećamo posljedice te odluke, a jedan od najvećih prioriteta bugarskog predsjedništva je upravo smanjenje ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar samih zemalja članica i između njih. Tako da e, će to pitanje zadržati svoju važnost nakon 2020. godine namjeravamo i dalje raditi na strukturnim reformama i na dobrom gospodarskom upravljanju. Ove politike su od posebne važnosti za sve nas i zbog toga su one naš prioritet. Trebamo premostiti sve razlike. Zbog toga pozdravljam napore bugarske vlade, vlada zemalja članica i europskih institucija u cilju smanjenja rizika u bankovnom sektoru i e, po pitanju dovršenja bankovne unije. Radimo također i na uniji tržišta kapitala kako bismo uspostavili dobru ravnotežu između sredstava banaka i sredstava iz drugih izvora. Time želimo također ojačati i otpornost bankovnog sustava i stvoriti nove mogućnosti za mala i srednja poduzeća koja su praktički nosivi stup europskog gospodarstva. Također, na kraju želim reći da su za napredak i blagostanje u Europskoj monetarnoj uniji ključni komunikacija i razmjena informacija između zemalja članica. Možemo djelovati odgovorno i uravnoteženo i ako budemo konstruktivni i ambiciozni, ostvarit ćemo sve to. Hvala vam lijepa. Thank you very much, President. Hvala predsjednici Nacionalne skupštine Bugarske, a sada je sljedeći govornik eh, potpredsjednik Europske komisije Valis Dombrovskis koji je zadužen za euro i socijalni dijalog. Izvolite. Uh, uh, uvaženi predsjednici Tajani i e, Karjančeva, uvaženi zastupnici. E, drago mi je što vam se mogu obratiti na temu Europske monetarne unije. Izgledi za napredak na tom području su bolji nego što su bili dugo vremena, što ne znači da će to biti lako. Dakle, ova rasprava dolazi u pravo vrijeme. E, ekonomska situacija je dobra jer smo imali šest godina e, u kojima se gospodarski rast vratio u sve države članice i europodručje i cijela Europska unija će rasti za 2,5% 2017. godine, a 2018. i 2019. se očekuje rast od 2,3%. Dakle, možemo reći da europsko gospodarstvo uživa u dobrom zdravlju. E, imamo e, veliku potražnju e, i dobre uvjete financiranja, e, a to će stvarati nove mogućnosti. Povjerenje među poduzećima i potrošačima je veliko, što znači da bi gospodarski rast mogao biti još bolji u budućnosti. Naravno, postoje i rizici, kako se nedavno vidjelo na e, burzama, ali E, cijene još uvijek e, mogu podlijegati e, preispitivanju rizika. Očekujemo i rezultat pregovora o Brexitu i moglo bi doći do pomaka prema protecionističkim politikama na nacionalnoj razini. E, gospodarski rast i oporavak je brže počeo u nekim državama nego u drugim. U nekim državama još imamo veliko zaduženje i nezaposlenost. Međutim, izgledi su dobri e, što pokazuje da možemo djelovati izvan krize. U e, izvješću iz 2015. E, godine e, objavljeni su izgledi za Europsku monetarnu uniju, vođene su rasprave u vijeću i parlamentu. Zahvaljujem nacionalnim parlamentima na njihovim prijedlozima i razmišljanjima, to uvelike cijenimo. Paket koji je prezentiran e, prošlog prosinca e, nudi plan akcije i nekoliko konkretnih e, prijedloga. Naglašavamo plan puta jer želimo imati jasnu viziju i odlučnost za srednji i dugi rok. Dakle, usmjerenje e, kamo Unije treba ići sve do 2025. godine. E, tri vodeća načela su jasna. Jedinstvo, učinkovitost i demokratska odgovornost. Jedinstvo e, jer su e, države koje su u euru, koje nisu već isprepletene, a e, obvezne su nakon nekog vremena ući u euro. To treba biti otvoreno svim državama članicama. E, želimo bolje upravljanje, učinkovitije korištenje postojećih alata, demokratsku odgovornost, veću transparentnost, uključenje dionika, uključujući i nacionalne parlamente i civilno društvo imamo još jednu e, godinu prije europskih izbora kada možemo donositi zakone i to moramo iskoristiti da bismo napredovali. E, plan iz prosinca prioritet daje dovršenju bankovne unije. Pozdravljamo opredjeljenost e, čelnika na tom području napredak na ovom području će biti moguć samo ako smanjimo rizike i ako raspodijelimo rizike. Europa mora osnažiti e, bankovni sektor koji mora biti diversificiran, e, potrebna su e, kreditna tržišta kako bi poduzeća mogla ulagati, a domaćinstva planirati E, imamo paket reformi koje će e, još više osnažiti otpornost e, banaka u Europskoj uniji. Nadzorni mehanizam prati zdravlje tog sektora. Prošli mjesec smo izvijestili o situaciji dugova, nenaplativih dugova i vidimo da su smanjeni u Europskoj uniji za jednu trećinu. Dakle, NPO odnos je 4,17 za cijelu Europsku uniju. Postoje velike razlike među državama. Neke države imaju puno nenaplativih dugova radit ćemo i dalje s državama članicama da bismo ubrzali taj pozitivni trend. Sljedeći mjesec e, ćemo dati prijedloge kako smanjiti nenaplative dugove e, to će nam omogućiti i napredak e, kako bismo oformili jedinstveni sanacijski fond i europski plan osiguranja, e, snažna zaštita depozita čak i kada dođe do krize e, će smanjiti troškove upravljanja krizama. Ja sam e, svjestan da, se, da postoji zabrinutost da bi europski sustav osiguranja depozita mogao dovesti do određenih opasnosti. Dakle, trebamo krenuti u tom smjeru postepeno E, potrebno je dijeliti rizike i, smanjenje, smanjiti rizike. E, kada je riječ o prijedlozima iz prosinca, prvo e, dali smo prijedlog kako europski stabilizacijski mehanizam preobraziti u europski monetarni fond. To će dovesti do novih sinergija unutar europskog okvira kada je riječ o odgovornosti, transparentnosti i učinkovitosti financijskih resursa, a također e, će e, to biti e, potrebno za Europski sanacijski fond. sada prijedlozi sadrže ravnotežu između osjetljivih interesa. Nadalje, imamo prijedlog da se integrira eh, gospodarsko upravljanje što uključuje i fiskalni pakt. Države članice, potpisnice e, su se opredijelile integrirati taj instrument. E, dakle, to su međuvladini instrumenti. E, kada se to integrira u europski okvir, pojednostavnit ćemo europski okvir i to će osnažiti osjećaj odgovornosti a vodit će se i međuparlamentarne e, rasprave poput ovoga. E, fiskalni pakt treba osnažiti nacionalne postupke, a ne utječe na e, sekundarno pravo kada je riječ o paktu za stabilnost i rast. Trebamo modernizirati javne financije kako bismo bolje odgovorili na postojeće izazova. E, na sljedećem sastanku na vrhu govorit će se o višegodišnjem financijskom okviru e, nakon 2020. godine gdje će se govoriti o tome kako povećati ulaganja. Mi ćemo pod podržati države članice da provedu nacionalne reforme koje su dogovorile s komisijom. U okviru sljedećeg eh, VFO-a ćemo eh, dati eh, prijedloge koji se već sada mogu testirati time što će se dragovoljno dakle fakultativno mobilizirati rezerve europskih strukturnih i investicijskih fondova što će biti moguće ako e, se donesu e, izmjene i dopune zakona. Također ćemo pružiti tehničku podršku. E, u razdoblju od 2018. do 2020. godine planiramo povećati proračun strukturnog programa za oko 80 e, milijuna eura e, povrh onih e, koji su već na raspolaganju. Podržavamo 150 projekata u, državama u 15 država članica i upravo biramo nove projekte za ovu godinu. Za 2018. godine sredstva su dolazila od više od 20 država članica i više od pet puta su premašile proračun da bi euro prosperirao, a da bi države unutar eurozone prosperirale, potrebna je konvergencija. Mi možemo pružiti veću tehničku pomoć e, koja su ciljana na područja gdje je potrebna konvergencija, na primjer financijski sektor, poslovno okruženje, e, javna uprava i tako dalje. E, treba uspostaviti fiskalnu stabilizacijsku funkciju u eurozoni u slučaju velikih asimetričkih šokova. Takva stabilizacijska funkcija će omogućiti brzo aktiviranje resursa iz država članica kako bi upotpunila nacionalne proračune. E, kada e, postoji razdo, nepovoljno razdoblje onda se najčešće e, prvo ukinu ulaganja i sa na europskoj razini pružat će se uglavnom krediti e, a to ćemo konkretizirati u zakonodavnom prijedlogu Želim naglasiti da takva stabilizacijska funkcija mora umanjiti e, moralnu opasnost e, i mora e, moraju postojati jasni kriteriji za prihvatljivost. I na kraju u srednjem roku komisija je predložila položaj europskog ministra financija to će osigurati e, i snažnu parlamentarni nadzor na europskoj razini i neće dovesti u pitanje nacionalne kompetencije. E, nakon izvješća pet predsjednika naglasili smo legitimnost naše koordinacije fiskalne i gospodarske politike e, jedan aspekt toga je konzultacija s Europskim parlamentom, a zatim i sa nacionalnim parlamentima. Uska veza e, između Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta je osigurana jer Europska monetarna unija mora biti demokratska Proces e, mora e, biti transparentan i mora se e, snositi odgovornost. Nadam se da možemo računati na vašu aktivnu podršku. Hvala vam. Thank you very much, Vice President Zahvaljujem dopredsjedniku Dobrovskom. E, gospodin Toprovski mora otići u 10 i 15 da bi prisustvovao euroskupini. Dakle, otvaramo raspravu sedam govora od po dvije minute. Erik Furt, predsjednik e, e, odbora za financije Francuskog parlamenta. Sur beaucoup de sujets, mais Hvala. Naravno, e, kratkoročno trebamo napredovati na nizu područja, ali smatram da su tri posebno relevantna. Prvo, trebamo ovladati rizikom. Razmišljam o bankovnom unijom i o usklađivanjem e, kapitalnih tržišta. E, zatim, europski proračun je suviše mali i suviše nefleksibilan. Naravno da moramo poštivati identitet svake države. Neke politike postoje već dugo vremena, ali trebamo e, veliki proračun i veće kapacitete. A treće, moramo izbjeći izbjegavati fiskalnu nepravičnost unutar Europske unije i unutar eurozone. Ne možemo se tako ponašati. Razmišljamo nečemu o čemu smo razgovarali jučer, a to je digitalna fiskalnost. Ne smije prolaziti toliko puno vremena između političkih odluka i ekonomskih odluka koje se donose nakon toga Dakle, želim znati e, koji je točan vremenski okvir da Europska unija dade jasan odgovor na ovu pojavu e, koja je trajna i e, koja čini da ekonomija u Europi bude nepravedna. Što znači da oni koji su jako bogati plaćaju vrlo malo e, poreza. Gian Gali iz talijanskog parlamenta. Uh, Moje Moj je parlament već odobrio paket iz prosinca komisija 99% njega i ja se slažem sa dopredsjednikom Dobrovskim u kontekstu koji je dao predsjednik Tajani. Ja bih naglasio samo jednu stvar. E, iznesen je niz prijedloga u Europi E, međutim te prijedloge ne daju dužnosnici, a tim prijedlozima bi se uvelo pravilo za automatsko restrukturiranje nacionalnih javnih dugova. E, to je objavljeno u članku e, gospodina Šojbla kada je on odstupio, zatim francuski i njemački ekonomisti pišu isto. E, to je upravo suprotno naziva naše sesije e, osnaživanje otpornosti jer bi to povećalo destabilizaciju eurozone restrukturiranje možda može biti potrebno u nekim slučajevima, ali ako definirate pravila za to, onda riskirate e, da se to doista počne i događati ako sljedećeg dana e, vlada ne mora e, povlačiti iz tržišta da bi financirala svoje potrebe, e, na primjer smanjenje duga za 50%, to bi stvorilo veliku depresiju ne samo u toj državi nego u cijeloj Europi. Dakle, ne želimo e, da se e, stvarno dogodi e, ono što sami predvidimo. Govor Sarkozija i Merkel je doista pridonio problemima eurozone. Ja bih nešto rekao. Ako u budućnosti u sljedećih nekoliko tjedana ili dana neko europsko tijelo dade izjavu o automatskom restrukturiranju dugova ili pravilu za to onda Europa e, riskira da bude ozbiljno destabilizirana ne znam da li na isti način kao što se dogodilo nakon e, promenade u Dovilu, ali e, nadam se da se to neće dogoditi. Hvala. Gospodin Papadimulis, dopredsjednik Europskog parlamenta, zahvaljujem sada kada europsko gospodarstvo e, bolje funkcionira, mislim da moramo produbljivati i ujedinjavati postojeću uniju, jer e, gospodarska unija nije dovršena, bankovna unija nije dovršena, a nije ni unija kad je riječ o valuti. Dakle, moramo osnažiti te unije obzirom na krizu do koje bi moglo doći. Dakle, kao što je rekao predsjednik Juncker, e, sad ne pada kiša, pa idemo sada izgraditi krov, jer kasnije će biti kasno. A drugo, e, moramo e, ići naprijed s usklađivanjem poreza. Pogledajte e, koji su bili škandali, e, do, paradise e, dokumenti, dakle novinari su razotkrili sve te informacije, a mislim da državni proračuni ne mogu to ignorirati. Gubimo milijune eura zato što bogataši izbjegavaju plaćanje poreza to je legalno na papiru, ali je nepravično i neetično. Dakle, moramo e, ići dalje s usklađivanjem poreza. Ne možemo imati države e, sa poreznim sustavima gdje postoje crne rupe koje štete drugim državama. E, dakle, Europska unija treba raditi više sa manje. Tijekom zadnjih nekoliko godina imali smo više izazova, migracijska kriza, borba protiv terorizma, činjenica da moramo e, više ulagati u istraživanja i inovacije. Dakle, slažem se e, sa zastupnikom iz Bugarskog parlamenta ako želimo politiku kohezije, onda one države koje najviše imaju koristi od Europske unije, kao što su Nizozemska, e, trebaju plaćati više u europski proračun, a drugo trebamo imati vlastita sredstva i moramo e, prihvatiti prijedloge skupine Monti. E, a sada zastupnik iz Danskog parlamenta, nakon toga do predsjednik Dobrovskis. Hvala. Hvala što ste me pozvali. Zadovoljna sam što sam ovdje. E, ja jako volim Europsku uniju. Ja sam dijete hladnog rata i e, za mene je znak tolikih država članica e, zapravo znak demokracije, mira i napretka. Ja sam zabrinuta kad države počinju napuštati Europsku uniju, e, kada se sve više ljudi ne slaže s Europskom unijom, onda se brinem za naš projekt, jer brinem i stalom je do mira i demokracije. Žao mi je kada neke države e, idu unatrag kad je riječ o pravima. Dakle, moramo vidjeti kako to zaustaviti, kako e, učiniti da više ljudi bude zainteresirano i vjeruje u Europsku uniju, ali da se vratim na našu konkretnu temu. U Danskoj smo e, u zadnjih 15 godina proveli nekoliko reformi. E, dob za odlaženje u mirovinu je sada e, viša. Mijenjali smo stvari na tržištu rada i to smo sve učinili kako bismo izbjegli gospodarske probleme u Danskoj. Dakle, svaka država mora gledati vlastite financije da bi e, saldo bio pozitivan. Europska unija mora u tome pomoći. Također imamo e, pitanje neravnopravnosti u Danskoj. Mi u Danskoj nastojimo da te nejednakosti budu što manje e, i zemljopisno mi mislimo da je to zadatak za nas i želimo to odraditi sami. Hvala. Vice President Dombrovskis, please. Potpredsjednik Dobrovski. Gospodine predsjedniče, cijenjeni članovi parlamenta prvo, hvala na izraženoj potpori e, u pogledu našeg rada na dovršenju e, Europske monetarne unije i unije tržišta kapitala. Mislim da ovdje možemo e, postići opipljive rezultate i to u dogledno vrijeme. Što se tiče pitanja koje se odnosilo na vremenske okvire za donošenje odluka, produljenje i samog našeg rada na ekonomskoj monetarnoj e, uniji. Mislimo za samet u ožujku, ali također i samet u lipnju i nadamo se da na tim sametima ćemo moći postići određene napretke. I na kraju, na posljedku imamo i u svibnju 2019. godine samet koji ćemo također završiti sa zaključcima o budućnosti Europe. Dakle, evo, očekujemo, kao što sam rekao, nekoliko vrlo aktivnih i važnih mjeseci koji su pred nama. Potom postavljeno je pitanje o europskom proračunu i prioritetima europskog proračuna, veličini proračuna. Europska komisija je nedavno iznijela eh, svoj doprinos u ovoj raspravi o sljedećem višegodišnjem financijskom okviru, a i naše je mišljenje da se ovdje susrećemo i nalazimo pred velikim izazovima i Brexit će izazvati veliku rupu u europskom proračunu, što znači da moramo ići korak dalje od onoga tradicionalnog e, govorenja o europskom e, proračunu, da, to, da je on tek jedan nacionalnih e, nacionalnog BDP-a. I ovaj proračunska rupa koja ostavlja Brexit će zapravo nove nove pristupe, eh, zahtjeve je E, na nove pristupe rješenju tog problema. Dakle, ići ćemo novim putem i kada je riječ o vlastitim resursama, vlastitim sredstvama, ali kada je riječ o novim prijedlozima, o novim potencijalnim izvorima za proračun. Potom pitanje o automatskom restrukturiranju državnih dugova. Tu ćemo zapravo razmotriti još jednom pa prijedloge komisije. Kao što možete vidjeti, komisija ne predlaže takavu vrstu mehanizma i mi smo svjesni iz rasprava. Također smatramo da se tu, da tu trebamo biti vrlo oprezni u raspravama, ne smijemo potkopavati financijsku stabilnost niti izazvati upravo suprotne učinke od onih željenih. Mi moramo zapravo jačati otpornost EMU-a. Potom pitanje vezano za oporezivanje. O oporezivanju su mnogi govorili. Komisija se u potpunosti slaže. Nema kad je riječ o poreznom sustavu, moramo napraviti puno toga, ali mislim da smo napravili veliki napredak u proteklih nekoliko godina. Smijenili e, smo direktivu za borbu protiv izbjegavanja e, poreza, te također smo postavili dogovor o razmjeni informacija među zemlja, između zemalja članica i trećih zemalja, potom provedba inicijativa um, oecd am protiv e, premještanja dobiti, e, pa također, dakle, također smo se bavili pitanjem međunarodne prevare vezano za e, PDV te e, i također e, objavljivanje izvještaja po zemljama, potom zajednička korporativna porezna osnovica, prijedlog o digitalnom oporezivanju, odnosno oporezivanju digitalnog, digitalne ekonomije, kada govorimo o poreznoj politici, tu imamo zapravo vrlo gustu agendu i moramo vidjeti zapravo da se primjenjuje načelo oporezivanja na mjestu obavljanja gospodarske djelatnosti. U svom slučaju hvala vam na vašim komentarima i riječima um, i, ovom pozivu na jačanju uloge nacionalnih parlamenta, nacionalnih vlada kada je riječ o um, provedbi donošenju fiskalne politike. Mi možemo jačati dakle, samo okruženje za uniju tržišta kapitala, bankovnu uniju. To možemo napraviti puno toga na europskoj razini, ali to ne može zamijeniti e, razum vođenja fiskalne politike na nacionalnoj razini. Hvala vam lijepa. Hvala potpredsjedniče e, Dombrovski, a e, prije stanke za kavu tri govora gospođa Perić iz Hrvatske. So, thank you for your, Hvala vam na pažnji. Te monetarne unije važno je i za Hrvatsku koja još uvijek nije članica europodručja. naime kao što je predsjednik plenković e, u svojem obraćanju europskom parlamentu. six veljače istaknuo pridruživanje europodručju strateški je cilj hrvatske. vlada republike hrvatske i hrvatska narodna banka prezentirali su strategiju uvođenja eura čime je otvoren proces javnih konzultacija koje se provode u svim gradovima hrvatske kako bi se pridružili E, kako bi se e, e, uočile prednosti koje se mogu na taj način građanima prezentirati. hrvatska već danas ispunjava skoro sve kriterije za uvođenje eura a upravo zato su za nas posebno važni prijedlozi iz paketa za produbljivanje ekonomske i monetarne unije i to s ciljem osnivanja europskog monetarnog fonda povećanja financijskih sredstava u okviru programa za podršku strukturnim reformama u okviru kojeg bi se uvela i financijska podrška državama članicama prilikom provedbe nužnih reformi za ispunjenje uvjeta za ulazak u europodručje i treće stvaranje novog instrumenta potpore strukturnim reformama. u lipnju. two thousand and seventeen hrvatska je izašla iz procedure prekomjernog proračunskog deficita a nastavljamo s provedbom nacionalnog programa reformi s ciljem ubrzanja realne konvergencije prema europodručju i otklanjanja prekomjernih makroekonomskih neravnoteža. u ovom kontekstu posebno podržavamo pilot fazu. two thousand and eighteen. two and twenty novog instrumenta potpore u kojoj bi se državama članicama omogućilo korištenje već postojećih rezervi iz esi fondova dok bi se nakon. two thousand and uklopilo u sljedeću višegodišnju financijsku perspektivu odvojeno od spomenutih esi fondova. zahvaljujem. Hvala vama. Gospodin Pavo Amiraki iz eh, Finskog parlamenta. Izvolite. Micro, please. Hvala, gospodine predsjedniče. Povjerenje građana u Europsku uniju je vrlo važno, a proteklih godina zbog ekonomske krize povjerenje smo počeli gubiti. E, to vrijedi kada govorimo o Europskoj uniji, ali i o nacionalnim parlamentima. Građani e, zapravo pate zbog nedostatka radnih mjesta, zbog e, same krize i ako želimo jačati to povjerenje u Europsku uniju, onda se Europska unija mora pozabaviti važnim pitanjima, primjerice uloga Europske središnje banke u e, jačanju e, zapošljavanja uloga Europske središnje banke do sada je zapravo uvijek viđena negativno. nije se bavila pitanjem zapošljavanja ljudi, nego pone prije pitanjem gospodinu gospodarskog rasta. Situacija ljudi sa niskim primanjima sve je teža. To je ono što se mora promijeniti. I upravo u Finskoj imamo situaciju u kojoj je došlo do smanjenja poreza, ali istovremeno je došlo do e, također otež, e, e, također smanjenja, smanjenja davanja za one socijalno najugroženije. Imali smo smanjenje poreza, ali jedno smanjenje mirovina. Potom dumping, kada je riječ o pa, plaćama, ali socijalni dumping. E, Wikileaks, LuxLeaks, dakle sve su to slučaje koje ukazuju na izbjegavanje plaćanja poreza, ali čak i zakonito, legalno izbjegavanje plaćanja poreza u Europskoj uniji i to je nešto što ovdje ne možemo podržavati, to neće izdržati e, zemlje članice. Ako ovdje imamo konkurenciju na, pa, u pogledu poreza i gospodin Dobrovski je ovdje iznao već nekoliko dobrih prijedloga ponajprije kada je riječ o porezivanju poduzeća. Hvala. Hvala. Sljedeći e, govornik je gospodin Kristos Zajkuras iz Grčkog parlamenta. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. E, e, polako Europa izlazi iz, ekonomske krize, međutim Europa se još uvijek se e, suočava s velikim izazovima kao što su nezaposlenost, migracijska kriza, veliko državno zaduženje, nesigurnost na vanjskim granicama, financijska nestabilnost, Brexit e, i tako dalje. Kolektivni odgovor na sve ovo trebalo bi biti ja, veća otpornost e, sa veća otpornost Europske unije s višim stupnjem e, socijalne odgovornosti. Bolja ekonomska koordinacija, adekvatni instrumenti i resursi za rješavanje neravnoteža i pravila koja će dugoročno zajamčiti ekonomsko upravljanje. Što je potrebno? Potrebno je provedba odgovorne fiskalne politike i koja će uzeti u obzir ekonomski ciklus usvajanje realističnih i fiskalnih ciljeva te poboljšanje e, strukture javnih financija smanjenjem poreznog opterećenja boljih, boljih kontrole rashoda. usupravno onoga što smo imali u Grčkoj i e, zapravo provođenje strukturnih reformi koje će povećati konkurentnost. Smanjenje ekonomskih devijacija koje se temelje na principima socijalnog, socijalnog e, ekonomije i tržišta tržišta te uspostavljanje e, unije tržišta kapitala kako bi se omogućila likvidnost i na posljedku e, pretvorbe sm a u europske monetarne fond kao mehanizam fiskalne stabilizacije koji će imati svoje kapacitete za razvijanje novih financijskih instrumenata. Hvala vam lijepo. Hvala. Gospođa Gabriela Credo iz eh, Rumunjskog parlamenta. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. E, nemamo jedinstvenu valutu, imamo samo zajedničku valutu u jednom području e, koja zapravo poput zbožve e, usisava dodatnu vrijednost iz siromašnijih područja. Jedinstvena valuta mogla bi funkcionirati kada bismo imali jedinstvenu konvergencijsku i kohezijsku politiku. Primjećujemo da dolaze i do promjene paradigmi. E, međutim, državna odgovornost ne može biti veća od njene sposobnosti države da intervenira i kontrolira rezultate, uključujući i ekonomske instrumente. Ako e, imamo već prijenos, prijenos kompetencija, on, e, na europsku razinu, onda trebamo europske instrumente motorizacija rizika još uvijek nije prisutna. Ono što zapravo umjesto toga imamo zabrinjavajuće ideje skupine ekonomista koji nadam se da nisu savjetnici Europske, e, e, Europske unije koji ovdje nude nove instrumente, a koji zapravo samo predstavljaju uzrok financijske krize. Mi zapravo, zapravo ovdje e, se e, zapravo potkopavaju državne institucija. Ovdje se postavlja da masački kriteriji postaju zapravo neizabunjivi. A ovo nam je pokazalo da mm, da e, zapravo ovo umjesto da štiti e, države zapravo ih samo kažnjava kolege iz Španjolske i Irske svjedoci su toga. E, potom e, e, zapravo sve ovo je dokaz da primjenjujemo pogrešnu politiku. Možda je puno relevantnije imati uravnotežena plaćanja. Možda je važnije posvetiti veću pažnju privatnom sektoru, njegovom stupnju zaduženosti te strukturi privatnih ulaganja, privatnih investicija, onako kako smo to vidjeli i u prošlosti, a koji bi možda e, nose sa sobom rizik stvaranja nove financijske krize. Hvala. Posljednji govornik prije stanke za kavu je gospodin Stafešek iz Češke. Izvolite, imate riječ. Hvala gospodine e, predsjedniče. Danas ovdje raspravljamo o prijedlozima za jačanje eurozone te jačanje stabilnosti eurozone. No, bojim se da mnogi prijedlozi zapravo samo Ehm, imaju suprotne učenke. i svjedoci smo toga da europska zona je podijeljena na dvije zone. Imamo zemlje koje imaju dobro financiranje, druge pak imaju problema eh, kada je riječ o financiranju eh, financijama i kada se pojave probleme, onda one dobre zemlje bi trebali zapravo pomoći onim drugima u rješavanju njihovih eh, problemima s druge strane, možemo zapravo vidjeti e, što se događa i u bankovnoj uniji. raspodjela rizika znači će zapravo samo da e, dužnici, e, će zapravo ovdje snositi još veći teret. Da će jedni morati uskakati za drugove drugih zemalja. U Češkoj bankovni sustav jesi kuran, e, razuman i e, mi e, međutim mi smo proveli rest restrukturiranje. Međutim, mi smo naše probleme sami riješili i mislim da postoje problemi koji mogu imati različite učinke u različitim zemljama. Jer Europa s dvije brzine može i nije loša ideja, jer danas možemo vidjeti da postoje različiti snupnjevi integracije u pojedinim zemljama. Kada je riječ o harmonizaciji poreza, mislim da to nije dobar put jer Europskoj uniji Uniji uvijek će postojati one zemlje koje će po htjeti imati niže porezne stope, a s druge strane uvijek će postojati i one zemlje koje će preferirati ili zapravo preferirati redistribuciju u poreznom sustavu te time preferirati i više porezne stope. To će ovisiti o zemljama članicama kojim putem će krenuti. Ako, mislim, da općenito situacija će se poboljšati i dovesti do povećanja gospodarskog Hvala. E, zahvaljujem ostalim zastupnicima koji su se bili javili za riječ. Moći će uzeti riječ tijekom sljedeće rasprave, a sada imamo stanku za kavu. Nastavljamo s radom u 11 sati, opet ovdje u vječnici i sa raspravom o ulozi parlamenta u višegodišnjem financijskom okviru. Hvala. Okay, bol, otišao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

verovatno na nekom the majka. Gentlemen, please be so kind to take your seats. E, molim vas lijepo da zauzmete svoja mjesta. Because Coffee break is always the most important. Stanka za kavu je uvijek najvažnija točka na dnevnom redu i dobra je prilika za druženje i upoznavanje, ali trebamo se sada vratiti našem redovnom radu. Još jednom dobrodošlica svim sudionicima, zastupnicima iz nacionalnih parlamenta, zastupnicima Europskog parlamenta i sa vašim dopuštenjem prijeći ću na poljski. Toż, panie i poranna... Dame i gospodo, poštovani kolege, danas ćemo se u ovom dijelu rada baviti sadašnjim i mogućim rješenjima za europski mehanizam za stabilizaciju. U Europskom parlamentu trenutno radimo na tome i u suradnji sa vijećem i komisijom radimo na tom mehanizmu jer bi to svakako moglo biti od koristi za jačanje stabilnosti čitavog financijskog sustava i za rast u Europskoj uniji. Na početku moramo raspraviti o načinima na koje nacionalni parlamenti mogu pridonijeti ovom procesu i o našem načinu rada ovdje i kako se to može pretočiti u rješenja na nacionalnoj razini. Treba nam također i bolje razumijevanje u tom smislu, tako da smo odlučili održati danjašnju raspravu s naglaskom na europskom mehanizmu za stabilizaciju. Naravno, govorit ćemo i o Europskoj monetarnoj uniji, i o posebnom mehanizmu za stabilizaciju i njegovoj primjeni u europskom pravu. Time želimo postići da svi steknu razumijevanje za to i potrebna znanja za njegovu provedbu. Naravno, najvažnije je prenijeti tu poruku svim građanima, to je naša zajednička uloga kako Europskog parlamenta, tako i nacionalnih parlamenta. Evo, pred nama je otprilike 90 minuta rasprave. Evo, da si zadamo neka pravila o tome kako se javljati za riječ u današnjoj raspravi. Htjeli smo dati prostora što većem broju vas i dati vam priliku da iznesete svoja gledišta. Naravno, u ograničenom vremenu kojem raspolažemo kako bismo dali riječ što većem broju ljudi, molit ćemo vas da se strogo držite zadanog vremena za riječ. Dvije minute najviše, a tri minute u doista izuzetnim slučajevima. Ići ćemo kako slijedi dva govornika iz nacionalnih parlamenta i jedan govornik iz Europskog parlamenta. Sad e, na zaslonu će prikazivati vrijeme, a ovdje imamo u ruci poseban alat koji ću upotrijebiti kada vas budem e, htio prekinuti, odnosno kada vam budem htio dati do znanja da je vaše vrijeme isteklo. Gospođa Stojanova je ovdje ispred bugarskog predsjedništva, a ja sam ovdje u svojstvu potpredsjednika Europskog parlamenta nadležnog za suradnju sa nacionalnim parlamentima i mi smo su predsjedatelji ovim dijelom sastanka i čućemo i uvodne izjave vama dobro poznatih osoba, počev od Roberta Gualtierija. Evo, možemo započeti, dajem dakle, odmah riječ su predsjedateljici gospođi Stojanovo. Izvolite. Уважаеми господин Либердицки, заместник председател на Европа. Poštovani gospodine Liberacki, potpredsjedniče Europskog parlamenta i supredsjedatelju, poštovani zastupnici Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta, dragi kolege, Bugarska je sada već dijelom europske obitelji 11 godina. I započelo je bugarsko predsjedavanje Europskom unijom tijekom tog razdoblja. Želimo ojačati jedinstvo Europske unije i radit ćemo na produbljivanju ekonomske i monetarne unije. Ali ne želimo da to bude na štetu onih zemalja članica koje su izvan europodručja. Stoga mi je zadovoljstvo supredsjedavati ovim sadašnjim dijelom radova koji će se baviti prijelazom sa Europskog mehanizma za stabilnost na Europski monetarni fond i također posebnom ulogom koja pripada parlamentima u ovom prijelaznom razdoblju. Mehanizam za stabilizaciju bio je važan tijekom krize i pružio je dodatnu financijsku potporu onim članicama europodručja koje su se našle u nevolji. Taj mehanizam će se sada pretvoriti u monetarni fond. One zemlje članice koje su izvan europodručja će također moći surađivati sa mehanizmom sve do trenutka njihovog priključivanja europodručju. Imajući na umu proračunske kapacitete europodručja, znamo da monetarni fond treba imati također i odgovarajuće kapacitete E, davanja kredita i zajmova. Danas ćemo govoriti o tom fondu i nastojati vidjeti kako u tome nacionalni parlament i Europski parlament mogu ostvariti veću ulogu, naročito kada je riječ o nadzoru. Nadzorne ovlasti mogu dati priliku i nacionalnim i europskom parlamentu da odigraju važnu ulogu u gospodarskom upravljanju Europskom unijom. Mi stavljamo poseban naglasak na načela subsidijarnosti i razmjernosti, odnosno proporcionalnosti i Dat ću sada neke uvodne napomene o ovoj temi, jer je ona važna za budućnost Europske unije u cijelosti. Kasnije ćemo imati prilike čuti vaše komentare i uvodnu e, riječ gospodina Liberackog, no prije toga ćemo dati riječ našim panelistima Prvi od njih je predsjednik odbora za gospodarska pitanja Europskog parlamenta, gospodin Roberto Gualtieri. Hvala, gospođo predsjedateljice. Nema nikakve sumnje da je potrebna sposobnost gospodarskog upravljanja za upravljanje ekonomskom i monetarnom unijom i stoga pozdravljamo prijedlog uredbe vijeća o osnivanju Europskog monetarnog fonda. Sam naziv novog stabilizacijskog mehanizma možda bi mogao navesti na krivi zaključak, jer zapravo njegove zadaće nemaju nikakve veze sa monetarnom politikom koja je isključivo u nadležnosti Središnje banke niti je to povezano sa onime što je zapravo E, Europski monetarni fond. Dakle, mi smo željeli pridodati ESM-u instrument za e, dokapitalizaciju kreditnih institucija i za zaštitni mehanizam. Tako da bi to mogao zapravo biti pravilnije nazvan e, Europski stabilizacijski fond, no njime nije najvažnije pitanje na stranu to nego moram reći da je prijedlog komisije pravovremen jer uvodi nove ciljeve za ugovor o ESM-u i također donosi nove ovlasti komisiji za koordinaciju politika i za nadzor. To međutim bi moglo biti ne samo protupravno sukladno europskim ugovorima, nego i kontraproduktivno kada je riječ o gospodarskom upravljanju. Dakle, treba izbjeći i zadati ESM-u zadaću provjere i makroekonomske analize koje e, zapravo se temelje na članku četvrtom. Također, uspostavljanje mehanizama koje koji predviđaju automatsko restrukturiranje druga za e, kao preduvjet potporu ESM-u je nešto što je unaprijed isključeno jer bi to moglo ozbiljno utjecati na financijsku stabilnost e, i biti u suprotnosti sa mandatom ESM-a koji je utvrđen u članku 136. ugovora. Čuli smo neke baš ne korisne prijedloge akademika u tom smislu, ali na sreću u ovom slučaju i političari i zastupnici središnje banke su svjesnije o delikatnih sustava koji podupiru financijsku stabilnost i pozdravljamo u tom e, smislu i riječi francuskog ministra financija koji je rekao da je to pravi put. No, želim se usredotočiti na uključenje novog ESM-a u novi pravni okvir član, sukladno članku 352. E, ugovora o funkcioniranju Europske unije, što je iz prijedloga komisije. To je ključno za osiguranje financijske dosljednosti i učinkovitosti našeg okvira upravljanja i time se otvara mogućnost povjere dodatnih zadaća ESM-u jednom kada se on uklopi u Uniju. Evo, navest ću jedan primjer toga sa novim ESM-om koji bi bio integriran u ugovorima, u budućnosti bi bilo jednostavnije uspostaviti i također funkcije makroekonomske stabilizacije u proračunu pomoću zaštitnih mehanizama koji bi mogao biti ESM. Kada je riječ o konkretnoj temi naše rasprave, Treba napomenuti da za razliku od međuvladinog postupka iz članka 352. imamo postupak koji predviđa s jedne strane jednoglasnost zemalja članica, ali također i sudjelovanje europskog i nacionalnih parlamenta, što osigurava i transparentnost i odgovornost naspram i europskog i nacionalnih parlamenta. Prema članku 156. prijedloga komisije uvode se odredbe kojima je namjera također osigurati takvu parlamentarnu odgovornost i time što će ISM i EMF podnositi godišnje izvješće europskim institucijama i nacionalnim parlamentima i e, Europski parlament i nacionalni parlamenti mogu zatražiti odgovore u pisanom obliku na svoja pitanja i pozvati glavnog ravnatelja fonda da se pojavi pred njima. Dakle, kako bismo obeshrabrili e, zemlje članice da se pozivaju na klauzulu o fleksibilnosti, neki, e, dakle kako bi oni, e, kako bi obeshrabrili to, neki službenici kažu da se Europski parlament iskoračuje iz svojih ovlasti, što međutim nije istina. Mi smo svjesni ovlasti koje SM daje zemljama članicama i zbog toga je samo razumno da nacionalni parlamenti igraju ulogu i upravljanju tom, tim tijelom kao što je predviđeno prijedlogom komisije. Dakle, u skladu sa e, novim programom e, nove njemačke koalicije, u kojem jasno stoji da e, SM treba uključiti u europsko pravo. Mi smo ujedinjeni u tome što podupiremo prijedlog komisije i time ne smijemo propustiti priliku da učinimo odlučan korak naprijed u poboljšanju okvira upravljanja e, Europskom monetarnom unijom. Hvala vam. Hvala gospodine Gualtieri. A sada dajem riječ u uvodnom govorniku, gospodinu Noretu i e, članu odbora za proračun Njemačkog Bundestaga. E, Poštovane dame i gospodo, dragi kolege i kolegice, na pitanje koja je uloga parlamenta htio bi se odgovoriti sa tri točke. Prvo, komisija polaze od toga da njezini prijedlozi od 6.12.2017. godine bez, se mogu provesti bez izmjene europskih ugovora. Ne samo da je to problematično pravno gledano, nego prijedlog komisije prekoračava onu granicu načela pojedinačnih ovlasti. To također na to ukazuje i volumen o kojem je riječ. 80 milijardi eura uplaćenih u SM, e, pri čemu e, ovdje imamo i kapacitet od 500 milijardi eura. To zapravo nije riječ o pojedinačnim davanjima za plaćanje, nego zapravo riječ o sredstvima za spašavanje celokupne eurozone. To je ono o čemu se raspravlja u Njemačkoj, a pravna eh, ekspertize dolaze do toga da članak 352 ugovora o funkcioniranju Europske unije nije dostatna pravna osnova. Mnogo važnije pitanje od pitanja ove pravne osnove jeste političko pitanje, a to je možemo li Europu i e, e, monetarnu uniju e, zapravo ovdje regulirati na dva različita načina. Prilagodba europskog prava je veliki izazov. Međutim, što je alternativa za razvoj ESM-a u Um, Europski monetarni fond za Europsku uniju koja neće biti Europa dvaju brzina. Nisu li ove dvije brzine um, ovisne o postojanju uh, eurozone? Nismo li odgovorni da uh, zapravo uh, ovo načinimo, učinimo na temelju postojećih ugovora? Svi nacionalni parlamenti trebali bi se svjesno E, pozabaviti razvojem SM-a u Europski monetarni fond, jer samo oni mogu e, oformiti nešto tako veliko kao što je Europski monetarni fond, čiji volumen zapravo prekoračuje e, sami volumen proračuna koji treba preuzeti određene zadatke. Samo nacionalni parlamenti ga mogu legitimirati. Ako želimo to uključiti u u naš zakonodavstvo. Time ćemo samo staviti dodatni teret na predstojeće parlamentarne izbore. Nacionalni parlamenti bom se, neće sve prihvatiti. i ovdje mogu govoriti samo o ime njemačkog parlamenta. Mi smo svakako, želimo aktivno sudjelovati u tom procesu. Druga točka. Nada Europske komisije da zemlje članice će spremno predati ovlasti za donošenje odluka na Europsku uniju i da će se zapravo zadovoljiti e, samo obvezom podnošenja e, izvješća nacionalnim parlamentima. To, nije, e, to neće biti dovoljno. Obveza dodatnog financiranja fonda, obveza e, davanja sredstava e, je nešto što se ne može činiti samo izvan europskog proračuna. Njemačka je u listopadu 2017. godine rekla da je da priznaje da je ESM e posljednja instanca sigurnosti. Rizici i, odgovor, e, e, i odgovornost, rizik i jamstvo moraju biti u jednoj ruci, ali u konačnici su uvijek zemlje članice koje preuzimaju e, jamstvo. Stoga zapravo se moramo postaviti pitanje ko preuzima jamstvo za sredstva koja su uplaćena u MF. Upravljački odbor ESM-a eh, je donoženja odluka zapravo eh, uvijek eh, je jasno jasno regulirano. A kad je riječ o donošenju odluka, o donošenju odluka, da, predstavnik njemačkog parlamenta ne može u donošenju odluka bez podrške nacionalnog parlamenta. Stoga ovdje zapravo imamo i ustavno pitanje i to znači da Europski parlament, e, da Njemački parlament ne može zapravo legitimitirati bilo kako zadiranje u ovaj odnos između ESM-a i nacionalnog e, parlamenta. Te Samim time i davanje financijskih e, podrške ne može biti odluka um, uh, Europskog monetarnog fonda bez sudjelovanja uh, nacionalnih predstavnika. Treća točka. Njemačka želi pridonijeti razvoju SMA u MF. Mi u tome vidimo šansu i ne želimo to kočiti. Europski monetarni fond može biti učinkovit, uh, može učinkovitije od komisije provjerati financijsku fiskalnu disciplinu u zemljama članicama. Potom konzultacije s uglavnom e, članku e, četvrtog se mogu primjenjivati. Europski monetarni fond može pri e, nadzoru provedbe programa prilagodbe zamijeniti trojku Europski monetarni fond za to pak mora imati, e, mora biti samostalna i neovisna institucija, ne podređena komisiji, nego zapravo koja će biti pa, ravnopravan partner komisiji kao što je to i Europska središnja banka. Može biti nadležan i za nadzor nacionalnih proračuna i utjecati na nacionalnoj razini, ali za to je potrebna i odluka Europskog vijeća. Međutim, za takvu jednu konstrukciju, u takvoj jednoj konstrukciji bilo bi zapravo sasvim jasno gdje završava stručna analiza, a gdje zapravo počinje proces političkog, e, političke suglasnosti. Hvala. Благодаря, господин Бракман. gospodine Brakman. Sada dajem riječ gospođi Albuquerque, članici odbora za europske poslove Portugalskog parlamenta. Izvolite. Thank you, chair. <clears throat> Hvala. Dobar dan svima. U sklopu rasprave trebamo podsjetiti na činjenicu da financijska kriza koja je započela 2007. godine se pretvorila u krizu nacionalnog duga, a zatim i u gospodarsku i socijalnu krizu koja je zahvatila mnoge zemlje članice Europske unije u europodručju ili van njega. I to je bila prva velika kriza od stvaranja jedinstvene valute. Ona je ukazala na slabe točke koje su postojale od samog uvođenja eura pod pritiskom krize došlo je do različitih posljedica. Dakle, vidjeli smo da je Europa znala odgovoriti na krizu uspostavljajući mehanizme zaštite koji su uspjeli riješiti izvorne probleme. Oni koji oduvijek kritiziraju Europu zbog nečinjenja, nedjelovanja, vidjeli su u međuvremenu da naprotiv možemo učiniti mnogo toga unatoč postojećim e, teškoćama i na to je ukazano u prvom dijelu radova, dakle, naročito na e, velike razlike koje postoje u Europskoj uniji, odnosno između zemalja članica. No, iako je mnogo toga učinjeno, još nam mnogo toga predstoji i istina je da moramo poboljšati do sada uvedena rješenja. Komisija je poštovala preuzetu obvezu da odredi ciljeve i rokove uz privolu naravno čelnika zemalja članica i sada ćemo vidjeti hoće li se to ustvariti. Naravno, mi ćemo ići tim putem. Europska strategija se temelji na određenim pravilima i u njoj sudjeluju i sve institucije i zbog toga da se zadovolje načelo odgovornosti pred europskim građanima. Sada govorimo o pretvaranju Europskog stabilizacijskog mehanizma u monetarni fond. Bez obzira na ime koje može navesti na krivi zaključak, taj e, fond ima namjeru pretvoriti jedan zaštitni mehanizam u doba krize u nešto što će biti trajnije, održivije i također će biti podložno nadzoru onih koji predstavljaju razne europske građane. Ja bih e, između novih nadležnosti koje ćemo povjeriti fondu izdvojila ulogu zajedničkog zaštitnog mehanizma koji je ključan e, za dovršenje bankovne unije, ako ne jedini element koji još nedostaje. Projekt bankovne unije je proizišao iz međusobne interakcije različitih elemenata koji su pridonijeli krizi. U Ekofinu i Euroskupini se mnogo razgovaralo u posljednjim godinama o bankovnoj uniji i o potrebnim elementima za to koji su zapravo ukazali na potrebu preraspodjele rizika i također instrument e, za suverenost naravno predstavlja određenu određenu opasnost, određeni izazov, ali svakako treba dovršiti taj instrument raspodjele rizika. One odluke koje se donose na središnjoj razini trebaju naći potporu među nacionalnim poreznim obveznicima i to je poteškoća koju moramo prevladati. Dakle, stvaranje monetarnog fonda kao zaštitnog mehanizma je važan korak na tom putu, iako moramo napomenuti da ako budemo krenali i kretali tim e, putem bez e, jednog zajedničkog fonda za osiguranje depozita, e, to će dovesti do onih rasprava koje smo vidjeli 2012. i 2013. godine, bez obzira na ono što je postignuto. Mm, Dakle, mi ćemo napredovati i dalje i dovršit ćemo ovaj stup bankovne unije. Kada je riječ o sudjelovanju nacionalnih parlamenta, prijedlog komisije mislim da je uravnotežen i on predviđa i aktivni ulog Europskog parlamenta koji predstavlja sve nas, ali mnogo od onoga što se tiče uloge i sudjelovanja građana trebaju e, razviti čelnici nacionalnih država zato jer njihove vlade sudjeluju u toj raspravi i njihova je dužnost opravdati pred parlamentima i pred građanima, opravdati odluke i zauzeti stajališta ne smijemo zaboraviti niti na e, našu ključnu ulogu. Naravno, u e, više zemalja članica vidimo da se biraju vlade koje na neki način upiru prstom e, u Europsku uniju i krive je za loše poteze pred građanima i to utječe na gubitak povjerenja u Europsku uniju među građanima. Zbog toga e, trebamo povezati se sa nacionalnim parlamentima koji su bliži svojim građanima. No, e, bez obzira na to, Europski parlament također e, ima zastupnike koji su demokratski izabrani u svojim zemljama članicama i koji svakako i odgovaraju pred svojim parlamentima. Mi ćemo nastaviti svakako ovim putem, naići ćemo na određene poteškoće, ali ne smijemo zaboraviti da iako smo prevladali najteže razdoblje krize, Posljedice krize još uvijek od nas traže da učinimo sve što je u našoj moći kako bismo spriječili buduće krize. Dakle, ne smijemo se ušančiti u određene položaje i misliti da ono što e, trebamo misliti da ono što pomaže najslabijima među nama je ono što ide na koristi čitavoj Europi. Hvala. Благодаря ви, госпожо. Хвала, госпожо Албукерки. Sada dajem riječ opet gospodinu Liberackom koji će nastaviti predsjedavati ovom raspravom. E, hvala gospođo Stojanova. Imate pred sobom ove ružičaste listiće koje vas molim e, da nam ispunite i dostavite jer e, sada ulazimo u važnu fazu. Dakle, razgovaramo o prijelazu sa ESM-a na EMF i o ulozi parlamenta u tome. Čuli smo uvodni govor Roberta Gualtierija. E, sad ćemo čuti dvije reakcije, odnosno čuli smo dvije reakcije gospodina Brakmana i gospođe Albuquerque. čini se da je sada pitanje ne kada to ostvariti, nego kako to ostvariti ako želimo postići uspjeh. Evo, mislim da smo čuli dva govora kao korisnu podlogu, a nakon toga ćemo e, čuti gospođu Fabienne Keller iz Francuskog parlamenta, potpredsjednicu nadležnog odbora. Hvala gospodine Liberacki na riječi. Imam dvije napomene ako mi dopuštate. Kao senatorica i članica odbora za financije Francuskog senata. Prva napomena tiče se europodručja. Smatramo da je potrebno produbiti usklađenost gospodarskih politika u eurozoni, no naravno pri tome gospođo Stojanova, poštujući i interese zemalja koje još nisu članice europodručja. Imam jedno pitanje. Ne bi li možda bilo poželjno jasno podržati osmišljavanje jednog proračuna za europodručje, jednog autonomnog proračuna, osim e, prijedloga da se samo izuje jedna posebna proračunska linija i drugo, druga napomena. Vi ste, gospodine predsjedatelju, upravo napomenuli da se mi sada ovdje bavimo ulogom nacionalnih parlamenta i Europskog parlamenta i drago mi je što se ovdje susjećemo sa zastupnicima u Europskom parlamentu. Ovo je treći put da sudjelujemo u ovakvom događanju i mislim da bi bilo potrebno učiniti ovakve susrete učestalijima zato jer je potrebna sve veća koordinacija između nacionalnih i europskih politika u ovom smislu. I tu se postavlja i pitanje obrazoženja i objašnjavanja europskih politika građanima, što je spomenula gospođa Albuquerque. Dakle, mi svi moramo biti glasnogovornici na neki način europskih politika. Zbog toga bi bilo korisno osvoriti jedan parlament europodručja, dakle izvojiti jedno izaslanstvo između nas koji smo ovdje i, sa članovima eh, Europske komisije, Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta. Eh, u svojstvu bivše gradonačelnice Strasbura Htjela bih, ako mi dopustite, zamoliti da se ovakvi sastanci održavaju u, Europskom parlamentarnom gradu, a to je upravo Strasbourg. Hvala gospođo na ovoj vrlo jasnoj izjavi i mislim da je to dobro polazište. Sada će nam se obratiti gospođa Margarita Marovs iz parlamenta Republike Portugal iz odbora za europske poslove. Hvala lijepa. Iz ovih prethodnih izlaganja čuli smo pitanje na koje ne možemo dati odgovor u dvije minute u ovoj raspravi želim dati jednu jasnu izjavu. Dakle, e, kao prvo trebamo um, ostvariti bolju usklađenost u europodručju, što znači da trebamo govoriti o gospodarskom upravljanju koje mora biti demokratsko i treba također biti podložno demokratskom nadzoru. To je polazna točka za e, jedno razmatranje o pretvaranju e, Europskog mehanizma za stabilizaciju u Europski monetarni fond. Dakle, ovo načelo demokratske usklađenosti i demokratskog nadzora mora biti sastavni dio ovog prijelaza i zbog toga taj prijelaz EMS-a u EMF treba se ostvariti na e, način e, koji će se integrirati u ugovore Europske unije i također uz poštivanje prava Europske unije. S time u vidu želim eh, podržati riječi predsjednika odbora za gospodarska pitanja u Europskom parlamentu gospodina Gualtierija i također riječi gospodina Brakmana. Dakle, u ovom prijelaznom razdoblju trebamo osmisliti jedan čvršći, strukturiraniji i fleksibilniji mehanizam koji će se uklopiti u pravo Europske unije. to ne smije biti novi međuvladin ugovor. Thank you very much. Hvala. Veliko mi je zadovoljstvo pozvati Dimitriosa Papademolisa do predsjednika parlamenta. Zahvaljujem. Mislim da prijedlog komisije da europski stabilizacijski mehanizam pretvori u europski monetarni fond predstavlja korak u pravom smjeru. Slažem se s komentarima predsjednika e, e, odbora za gospodarske poslove gospodina Gualterija. Dakle, trebamo osnažiti odgovornost, a uloga Europskog parlamenta e, kada je riječ o nadzoru mora biti osnažena. Ne slažem se sa iznesenim prigovorima jer nam je iskustvo pokazalo, gospodine Brakman, da moramo učiniti korak naprijed. Kada je kriza pogodila Europu, a to je spomenula kolegica iz Portugala, Europska unija nije imala mehanizma kojima je mogla reagirati. Stoga je uspostavila eh, nove eh, mehanizme ESM prije kojeg smo imali ES FF. Sada je vrijeme da postavimo temelje za nošenje sa sljedećom krizom. Međuvladin pristup sam po sebi nije dovoljno fleksibilan, suviše birokratski i ne štiti nas od oluja budućih kriza toga trebamo snažniju uniju, ne e, na riječima, nego u praksi. Naravno da će parlamenti igrati važnu ulogu, ali moramo ojačati ulogu Europskog parlamenta kojeg biraju naši građani. Također moramo dovršiti bankovnu uniju i gospodarsku uniju, a ne samo monetarnu uniju. Jer nije dobro da Evropska unija ima treći stup, a to je jamstvo depozita koje blokira šačica vlaga, vlada, naime Nizozemska i Njemačka u vijeću. Dakle, ne možemo imati Europu koja rade u interesu velikih multinacionalnih e, kompanija, niti Europu koja puže polako kao puž ili ide natraške kao rak. Kad je riječ o e, dovršenju e, bankovne unije, mislim da sastanci poput ovog današnjeg nam daju razloga za snažniju Europu i više Europe. Hvala. A sada gospodin Creighton Bartolo iz Malte. Zahvaljujem. Ponajprije želim reći da činjenica da će Europa imati ovakav fond i da razmišlja o njegovom osnivanju je pozitivan korak naprijed kojeg treba pozdraviti. Gledajući unatrag, financijska kriza e, bi možda lakše prošla i bolje bismo njome upravljali da je takav fond postoja u trenutku kad nas je kriza pogodila. E, vjerujem da moramo biti spremni ako dođe do slične krize u budućnosti. E, samo dvije stvari. Prvo, kad je riječ o nazivu tog fonda, mislim da se ne bi smio zvati Europski monetarni fond, zato što smatram da to e, može navesti na krive zaključke E, funkcije tog fonda će biti drugačije od funkcija Međunarodnog monetarnog fonda, pa možda trebamo potražiti drugi naziv. E, nadalje, kao jedna od najmanjih država u eurozoni, iako gospodarski e, stojimo bolje od nekih većih zemalja, mi smatramo da je važno zadržati sadašnju strukturu upravljanja europskim stabilizacijskim mehanizmom i da treba održati postojeće procedure. I na kraju mogućnost korištenja novog fonda, nazovimo ga za sada EMF, e, kao e, budući zaštitni mehanizam bankovne unije je nešto o čemu moramo još raspravljati kako bismo u potpunosti shvatili sve implikacije toga. Hvala. Zahvaljujem, zahvaljujem svima što se pridržavate vremena. Sljedeći govornik, gospodin Peter Ancik, član e, odbora za europske poslove iz Nizozemske. Molim vas da dignete ruku prije nego što počnete govoriti kako bi snimatelj lakše vidio gdje sjedite.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 ovim vrlo korisnim komentarima. Ja bih dodao nekoliko stvari e, intervencije gospodina Brakmana e, koju u potpunosti podržavam. Prvo gospodin Dobrovski je rekao da možemo imati e, potpunu EMU samo ako ona bude demokratska. Mislim da ima pravo, ali 26 parlamenta se pridružilo inicijativi nizozemskog parlamenta da se potpiše dopis vijeću ministara i predsjedniku Euroskupine e, kako dokumenti Euroskupine i vijeća e, ministra e, budu dostupni jer sada ne možemo pratiti na koji način se donose zakoni i na koji način se donose odluke u Euroskupini. Moramo se i dalje boriti za to zajedno jer što god odlučimo u budućnosti mi kao parlamentarci moramo biti u stanju nadzirati stvari, pogotovo kad je riječ o stotinama milijuna eura. Nadalje, ja sam zabrinut zbog golemog rizika e, koji je preuzela Europska središnja banka koja je kupila e, golemu količinu e, državnih obveznica to je opasno ako sada mislimo da možemo riješiti krizu E, time što ćemo stvarati e, još tih nekih fondova za izvanredne situacije e, što će biti jako teško ikada vratiti ta sredstva nikad neće biti vraćena mi smo na krivom putu moramo stvarati institucije koje neće povećavati sistemske rizike u velikoj recesiji već će ih smanjiti dakle mi trebamo e, okončati e, ovo gospodarsko olakšavanje koje radi Europska središnja banka. Odgovornost je država članica da sami rješavaju vlastite probleme. Hvala. Zahvaljujem. Dakle, prema našim pravilima ja sada najavljujem gospodina Berenta Lukea, zastupnika iz Njemačke. Thank you very much. Um, Hvala. Govorit ću na njemačkom. Ich möchte zunächst einmal... Mhm. Dopustite da se prvo proturječim onome što je ko, moj kolega Brakaman rekao. Načelno se zapravo te zanemaruje konstitutivni odnos između e, od, dakle, odgovornosti i jamstva najvažnije za funkcioniranje tržišnog gospodarstva, a ono što je važno za funkcioniranje tržišnog gospodarstva ne smijemo zanemariti ni kod funkcioniranja institucija. Kao je govorio o tome da postoje nedostatni prijedlozi akademske iz ekonomske zajednice, da EMF ne smije imati kompetencije, ne smije inzistirati na restrukturiranju postojećih dugova prije odobravanja sredstava po mom mišljenju upravo je to potrebno. Mi moramo paziti na to da, da MF odobrava sredstva samo onda, podupire kredite samo onda kada se dužnička situacija zemlje kojoj se pomaže dugoročno jest nosiva, jest održiva. Ako to nije slučaj, onda je potrebno da se prvo provedu mjere za restrukturiranje ili sanaciju dugova i da onda, eh, a to restrukturiranje ne smije biti na teret Europskog monetarnog fonda. U toj situaciji važno je da se i analiza eh, zaduženja države nije, ne podliježe političkom utjecaju. Zapravo smiješno je da Međunarodni monetarni fond zahtjeva analize koje zapravo sadrže upravo suprotno od onoga što e, proizlaze iz analiza Europske komisije za istu zemlju. I mislim da je ovdje vrlo važno da imamo neovisnu instituciju, kompetentnu instituciju koja je zadužena za provođenje takvih analiza i da te analize, a i sama institucija ne podliježu političkom utjecaju drugih. Hvala. Hvala. A sada dajem riječ gospodinu Nikolasu Manjosu, predsjednika e, odbora za socijalna pitanja iz Grčke. Dobar dan svima. Iako nisam ekonomist, smatram da pretvaranje ESM-a u EMF će biti e, prekretnica u dovršenju europskog projekta. E, time će se smanjiti razlike između država članica. Čuli smo da Europski monetarni fond može pridonijeti Europi e, u dvije brzine. Ja ne znam koliko ima brzina u Europi u ovom trenutku, ali e, nije za to kriv euro ili bar ne samo euro. Razlog zašto imamo Europu u dvije brzine su politike koje se provode. Postoje razlike između država članica, ali postoje i problemi unutar država članica. Te politike su ključne ako želimo riješiti probleme. Ako budemo imali EMF koji proizlazi iz pravne stečevine, on neće sadržavati e, nika, ništa od mentaliteta e, Međunarodnog monetarnog fonda imamo vrlo loše primjere šta se događa kad se IMF e, uplete u Europu. Imam loš primjer iz Grčke. Što je predlagao IMF? Pa e, izbacite pravnu stečevinu, e, pravo o e, radu, e, režite proračun, a onda su došli i rekli, a mi smo pogriješili, naše politike su bile pogrešne i naš recept nije uspio. Dakle, to su na kraju rekli. Mislim da Europska unija mora preuzeti svoju povijesnu odgovornost i da mora u potpunosti iskoristiti taj alat e, kojim će moći rješavati probleme do kojih dolazi u državama članica i na europskoj razini. Zahvaljujem, a sada gospođa Birgit mrzak vinkeman iz Bundestaga odbor za proračun. Poštovani predsjedniče, poštovane dame i gospodo, AFD eh, eh, smatra da razmatranja pretvorbe ESM-a u EMF eh, e sa nadležnostima u nacionalnim parlamentima kao jednoj europskoj kompetenciji. Mi smatramo da to prema prema presudi Lisabonu se pa, pa, vrijeđi određena načela. Ako se ovdje kaže da MF provodi kontrolu nacionalnog parlamenta, to zapravo samo zadire u odgovornost za nacionalne proračune. Prema presudama Ustavnog suda Njemačkog, to je jedan od glavnih zadataka države je prema Njemačkom e, Ustavu su e, obvezujuće ili nužno u nadležnosti nacionalne države, te bez referenduma njemačkog naroda tako što se ne može napraviti. Kao što je gospodin Brakman već rekao da odredba iz članka 352. koja i ovdje navodi kao pravna osnova nešto što je još 1996. godine e, o čemu je 1996. godine Europski sud e, već razmatrao i iznio svoje mišljenje. Neovisno o tome želim ukazati na to da pretvorba u EMF iz drugih razloga nije prihvatljiva. Njemačka savezna središnja banka je ima potraživanja prema Europskoj središnjoj banci na temelju drugih potraživanja u iznosu od 282 milijarde eura, a to nadilazi prihod prihode, proračunske prihode za čak e, za tri puta. I to ne ukazuje zapravo na to da se može riješiti problem e, dužničke krize ako imamo potraživanja veća od proračunskih primanja. Stoga ovdje ukazala sam na mnoge razloge, ali želim još i zaključiti sa sljedećim. Ne smijemo rezati granu na kojoj sjedimo. A pitanje komisiji smatrate li da na temelju e, i e, presuda Ustavnog suda Republike Njemačke, ali i Europskog suda da ovdje e, zapravo činite ono što je u vašoj ovlasti. Hvala. Paolo pa- Hvala. Sada gospodin Paolo Guerrieri Paleoti iz Talijanskog senata. Thanks much. Hvala. Mislim da kako ćemo nazvati novu instituciju u koju ćemo preobraziti ESM je veliki problem jer ako pogledamo prijedlog komisije koji je iznio gospodin Gualtieri, Europski monetarni fond nije odgovarajuće ime za novu instituciju, ali slušajući kolegu iz njemačkog Brakmana, mislim da je EMF e, nešto što je potpuno izvedivo. Želim bolje shvatite, vaš prijedlog je upravo suprotan onome što je danas predložila komisija. Vrlo je jasno da ono što kažete je da treba odgovornost za upravljanje krizama e, prenijeti na novi EMF što će de facto eliminirati sadašnju ulogu komisije pri definiranju strukturnih neravnoteža i što je još važnije e, programe i provođenje programa. Dakle, jasno je da novi EMF mora u pravilu ograniči e, posuđivanje e, državama koje su izgubile pristup tržištu. To je sasvim drugačiji prijedlog o novoj funkciji ovog novog mehanizma za stabilnost. Kad je riječ o upravljanju, na kraju krajeva nije toliko riječ o nadzoru od strane nacionalnih parlamenta, već je potpuno jasno da prema njemačkom prijedlogu EMF je e, direktan instrument e, zaduženih država. Prema tome, meni je potpuno nejasno kako ovo može dovesti do veće demokratske odgovornosti prema Europskom parlamentu i drugim nacionalnim parlamentima. Pa vas molim da to komentirate kako bih bolje razumio ta dva stajališta. Hvala. Zahvaljujem. popis e, govornika koji su se javili u ime nacionalnih parlamenata je iscrpljen. Stoga molim sve one koji su dali uvodne e, izjave da komentiraju ovo što je sada rečeno i da iznesu ono što smatraju da je prikladno. Roberto Gualtieri, imate riječ. Hvala. Mislim da je ova rasprava bila važna i korisna i da jasno pokazuje dodatnu vrijednost ove konferencije parlamentarci iz različitih parlamenata, iz različitih sredina e, e, nastoje razumjeti jedni druge. Ja bih nešto rekao o intervenciji gospodina Brakmana, jer kao i drugi kolege primijetili smo da smo na različitim linijama, na različitim mm, načinima razmišljanja, ali bih želio bolje razumjeti stajalište gospodina Brakmana. Naravno, postoji pitanje zadataka. Koje zadatke ćemo dati tom tijelu? Ovdje vidim da postoji neslaganje jer naravno ono što je predložio gospodin Brakman da tom tijelu damo onu ulogu koju trenutno, koju trenutno ima Europska komisija po ugovoru a to je da vrši gospodarski e, monetarski e, nadzor, odnosno da prati situaciju, da je to nešto sasvim e, drugačije i da je to e, politički nepoželjno jer Europska komisija odgovara vijeću i parlamentu. Ona je neovisno tijelo E, jedna tako velika funkcija u gospodarskoj politici e, koja čak znači i provođenje pravila to je nešto što bi iziskivalo e, vrlo veliku promjenu ugovora o Europskoj uniji. Dakle, prenijeli bismo e, kompetencije komisije nekom drugom tijelu. To znači da bi trebali mijenjati ugovore. E, govorimo o nečemu što ne postoji Dakle, ako kažemo nećemo ništa promijeniti, neka je ESM ostane onakav kakav je, e, mislim da nitko ovdje neće misliti da je realno zamisliti potpunu promjenu ugovora, e, bez obzira na to kako razmišljamo, bila bi velika greška e, funkciju gospodarskog nadzora oduzeti komisiji i prenijeti na to novo tijelo. Dakle, mislim da to čak nije e, predmet rasprave, jer to uopće nije na dnevnom redu. A šta je na dnevnom redu? To da želimo dati dodatne e, kompetencije ESM-u, to je zaštitni mehanizam, mogućnost djelovanje i djelovanja ne samo sa IMF-om nego i bez IMF-a, e, mogućnost e, restrukturiranje jer ESM ima tu mogućnost jer ono o čemu sada razgovaramo je da to od mogućnosti pretvorimo u obavezu. Zašto svi iz središnjih banaka koji upravljaju javnim dugom, e, kao što oni svi znaju, e, to je nešto pozitivno jer e, time će biti vjerojatnije da se mora djelovati jer ova ekstremna mogućnost restrukturiranja državnog duga mora, postati, mora ostati kao opcija, a ne kao obaveza. Ali ostali zadaci su zadaci o kojima se slažemo. Zašto bi bilo učinkovitije e, raditi to putem članka 352, a ne e, među e, državnim putem? Rekli ste da moramo sve države članice uključiti u odluku, uključujući one koji nisu u eurozani, ali upravo to predviđa postupak po članku 352. Dakle, taj problem koji ste vi spominjali je riješen postupkom po članku 352. Nadalje, e, vi ste rekli da nacionalni parlamenti koji pozivaju svoje vlade na odgovornost moraju imati snažniju ulogu od Europskog parlamenta, ali upravo to stoji u prijedlogu komisije, jer ono što trenutno postoji u Njemačkoj, e, da e, e, uprava SM-a mora biti odgovorna Bundestaga, to se uopće ne mijenja u ovom prijedlogu Europske komisije. Ono što se događa u tom prijedlogu je da se po povrh sadašnje odgovornosti nacionalnim parlamentima dodaje još jedan dodatni okvir odgovornosti, e, dakle ne samo e, odgovornost e, vlade parlamentu svoje nacionalne države već cijelom ESM-u, dakle ne samo vašem možete pozvati ne samo svog ministra, već i europskog. Dakle, ono što komisija predlaže ništa ne oduzima od sadašnjih ovlasti nacionalnih parlamenata, već im naprotiv daje dodatnu ovlast da pozivaju na odgovornost čitav ESM, a ne samo svog nacionalnog predstavnika. I to je dobra stvar. Europski parlament može učiniti isto raspravljati s gospodinom Reglingom, e, raspravljati o godišnjem izvješću ESM-a. E, dakle, mislim da u međusobnom razgovoru dolazi i do nesporazuma e, i to mislim da je više riječ o nesporazumima nego li o neslaganju jer e, parlament se ne protivi činjenici da postoji e, posebna odgovornost nacionalnih parlamenata jer su njihova sredstva ta koja idu u SM spominjala su se i e, teme za koje ne znam e, kakve imaju veze s ESM-om. ESB e je neovisna institucija, zanimljiva je ova rasprava, ali mislim da nema nikakve veze s ESM-om i njegove preobrazbe u EMF. Dakle, na kraju, istina je da e, ojačani SM E, bi e, doveo do produbljivanja i dovršenja EMF-a, uključujući i fiskalni e, kapacitet, ono što je kolega iz Francuske nazvao proračunom eurozone, a to bi produbilo sve, ali to je samo jedna od mogućnosti. To nije nešto što prijedlog komisije nužno zahtjeva. Dakle, to su sve nove mogućnosti koje ćemo imati u budućnosti, a svaka država članica će moći iznijeti svoje stajalište, e, staviti veto ili se složiti. Dakle, to nas neće spriječiti da učinimo sljedeći e, korak naprijed, ali oni koji se ne slažu, dakle mogu e, to iznijeti. E, prijedlog komisije je po mom mišljenju vrlo uravnotežen i mislim da temeljito ispitivanje svih ovih aspekata, uključujući i pravnu osnovu, bi doveo do zaključka da je ovo uravnoteženi kompromis. Malo sam iznenađen jer čitao sam program Njemačke koalicije koji mislim da je vrlo jasan i ide u tom smjeru, a sada sam čuo potpuno drugačije tumačenje od gospodina Brakmana. Prema tome, nadam se da ću shvatiti što znače te dvije rečenice e, u programu koalicije koje ja smatram vrlo pozitivnima. Hvala. Thank you very much. Hvala. Hvala gospodine Golijeri na vašim komentarima. A sada riječ dajem gospodinu Brakmanu. Dank eh, für diese... Hvala. Hvala što mi dajete ponovno riječ. Nakon ove rasprave postalo je sasvim jasno da postoje različite predođbe o tome koja svrha ovog Europskog monetnog fonda treba biti ili kako god ga mi nazvali. E, nakon financijske krize, nakon dužničke krize zapravo e, imamo Mm, dužničku eh, kaskadu, garanciju kaskadu upravo uzrokovanu ESM-om, eh, te ako će ono što je važno da ako se ponovi financijska kriza da imamo odgovarajući zaštitni instrument kao što smo imali. E, međutim, sada se svrha e, ovdje širi i na druge zadatke. Ne samo na e, osiguranje, nego također i na makroekonomske preventivne programe za sprečavanje nastavka kriza te razne mjere za za rješavanje problema postajanja nejednakosti. E, to je zapravo, i ovdje se pod upitnike stavlja zapravo ono što treba biti zapravo zadaća određenih politike. Zapravo to je ono što proizlazi iz prijedloga e, komisije. I stoga moramo ukazati na ovaj prijedlog komisije. Kao što je gospođa Keller iz Francuske rekla, ako želim novi zadatak, ako želim imati nove zadatke, onda zapravo moramo na solidaran način e, financirati provođenje tih novih zadataka bilo i kroz e, višegodišnji financijski okvir ili kroz druge programe, ali zapravo ne smijemo financiranjem novih zadataka zapravo ugrožavati financiranje e, i pruženje pomoći u kriznim situacijama. Jer ono što se ovdje zapravo sada predlaže e, jest nešto što, kako se pojavi na tržištu, samo izazvati nove krize, a to znači da kao što e, Britanci kažu e, loša, e, loše gospodarstvo povlači za sobom loše politike. Dakle, ti bojim se da ovime možemo stvoriti nove probleme za, koje, za čije rješenje nećemo imati dostatna sredstva. Ovdje e, smo čuli nešto i o koalicijskom ugovoru u Njemačkoj. Tko ga pročita, taj će vidjeti da točno e, oko ove točke se koalicijski partneri nisu složili i stoga tamo piše treba a ne piše da će e, koalicija to podržavati, nego tamo piše treba se zapravo integrirati u e, pravni okvir Europske unije. I to je zapravo ograničenje, ograničenje koje ukazuje na to da postoji i da će postojati velika potreba e, za vođenje rasprava na tu temu. Hvala. Thank you very much, Madam Brackman. As the next speaker, Hvala. A sada riječ ima gospođa Marija Luiz. Eh, hvala gospodine predsjedavatelju. Dakle, složila bi se s nekim e, izjavama koje sam čula, s onoj prizvodnime što je gospodin Kotjeri rekao, smatram da je prijedlog komisije ravnotežen i ja razumijem da je moguće iz prijedloga iščitati i stvari koje, po mom mišljenju, tamo uopće ne stoje. E, mislim da u pojedinim e, točkama u ovoj raspravi smo se zapravo zadržali na statusu iz 2012. ili 2013. godine. Poslije tu je iste sumnje, sumnje to što komisija želi načiniti, čemu služi ovaj prijedlog. I zapravo to nije ništa drugo ostalo onoga što smo e, čuli i vidjeli prošle godina. E, dakle, uključivanje mmf zapravo je bilo samo E, e, bilo je nužno jer mi nismo bili spremni suočiti se sa krizom i njenim posljedicama, a sada trebali bismo to moći učiniti sami. Mm, to ne znači e, da nećemo tražiti podršku MMF-a, mi smo svi, dakle, i uključeni u on u Međutim, mi kao europljani trebamo pronaći kako u okviru naših pravila, naših institucija, naših e, pravne osnove možemo oformiti nešto na vlastitu rugu. Dakle, i um, dakle, podjela između dužnika i vjerovnika. Mislim da je to nešto što proizlazi još uvijek iz krize, iz negativnih reakcija, negativnog javnog mijenja i one optuživanja drugih kada se pojavi zemlja koja je e, u krizi i pojavi oni koji žele pomoći. Ako ćemo i dalje ostati u ovoj, e, u ovoj fazi, o tim prebacivanjima, onda nećemo moći napredovati, niti ćemo biti spremni odgovoriti na nove krize. Kao što je gospodin Kautjeri rekao, Dakle, prelazak iz e, opcije u obvezu, da znamo kako e, takve stvari na tržištu postanu e, vizije koje se same ostavaruju. Dakle, bitno je potaknuti zemlje u to pravom smjeru i to će polučiti rezultate. Iako postoje određeni problemi, iako se pojedine zemlje bave problemom održivosti, mislim da ne smijemo poreći koliko daleko smo napredovali, koliko toga smo postigli i koliko se danas nalazimo u sigurnijoj situaciji nego što je to bio slučaj prije nekoliko godina. Međutim, jasno je da to nije dovoljno. Jačanje institucijskog okvira znači uvođenje novih instrumenata za sprječavanje kriza, a da se ne bismo, da se ne bismo suočili s novom krizom prije nego uspostavimo, pronađemo nove instrumente. Ovdje govori se o Europskoj uniji dvaju, ili više vrzina, ali ne želimo da itko bude ostavljen i svi oni i ne smijemo zanemariti ni ono što smo htjeli postići prošle nas Stoga s ova ne, e, nesporazumi, različita politička mišljenja, e, Unatoč svemu tome, važno je da imamo uravnotežene pristup, a ja bih rekla ne trebamo tražiti u prijedlogu komisije ono čega tamo nema. Ako je nešto nejasno, onda to učiniti ima Ako postoje određena pitanja ili dvojbe oko onoga što tamo stoji, onda taj tekst treba napisati jasnije. Ja u prijedlogu komisije zapravo ne vidim razloge za one dvojbe ili zabrinutosti koje je iznio gospodin eh, Brakman ili zabrinut ako postoje određene zabrinutosti primjerice od strane e, njemačkog bundestaka, onda moramo vidjeti kako taj prijedlog možemo jasnije napisati. Ne smijemo zaboraviti niti da odgovaranje, e, da činjenica da je EMF će odgovarati Europskom parlamentu, znači da će EMF odgovarati europskim građanima. Europski parlament biraju izravno naši građani. To e, znači da svi oni koji će biti izabrani na funkcije morat će ići odazvati se pozivima nacionalnih parlamenta, odgovoriti na njihova pitanja, a to će zapravo samo ojačati ovaj proces i e, želim naglasiti da je ključno da nacionalne vlade nacionalni, odnosno nacionalni parlamenti preuzmu vlasništvo nad e, promjenama i procesima o kojima se raspravlja i na europskoj razini. E, dakle, tu postoji, da postoji puno bliže veze između onoga o čemu se raspravlja e, ovdje u parlamentu u Strasburu ili na drugim mjestima i onoga što je važno za ljude diljem Europi. I također želim reći da neovisno o tome što će biti konačni dogovor, razumijem zabrinutosti onih koji kažu da se želi zadržati načelo jednoglasnosti u donošenju većine odluka. Međutim, mi želimo poticati mehanizme koji su učinkoviti, koji mogu dati odgovor, a pravila jednoglasnosti kao kada se riječ o donošenju specifičnih odluka su snažan instrument koji se može zlouporabiti. Stoga, ako su pravila jasno definirana, ako cjelokupni okvir je prihvaćen od strane svih i to jednoglasno onda e, moramo imati institucije koje će imati, biti dovoljno fleksibilne kako bi reagirale pravodobno. Jer ako provedemo previše vremena raspravljajući, onda nećemo moći donijeti e, odluke u pravo vrijeme. I onda zapravo nema smisla ni da ti mi ovdje raspravljamo o okviru ili drugim pitanjima. Dakle, moramo i biti, imati učinkovit okvir jer brzina je ona koja je ovdje odlučujuća. Ako ne možete djelovati brzo, onda djelovanje u bilo koje vrijeme neće polučiti e, nikakvim rezultatima. Dakle, moramo imati jasna pravila, oko pravila, pravila moramo dogovoriti jednoglasno, ali moramo imati mehanizam koji će funkcionirati čak ako i jedna zemlja zbog nekih specifičnih e, iz specifičnih razloga, razloga koji nemaju nikakve veze s temom o kojoj se raspravlja, ne e, želi dati svoj glas, a to onda može biti štetno za cjelokupnu EU Hvala. Hvala. Time zapravo bližimo se kraju našeg sastanka. Na kraju bih htio reći sljedeće razmišljamo o tome, o vrlo važnoj, vrlo važnoj temi. E, mislim da se gospodin Gotjeri i ja smo ovdje donijeli vrlo važnu odluku fokusirajući se na temu koja je uloga e, nacionalnih parlamenta u preobrazbi EZMA u EMF. Zapravo, većina nas se fokusirala na to kako oblikovati budućnost Europske unije na bolji način. A to je kroz sigurnu ekonomiju, sigurno gospodarstvo. Međutim, naglasio bih i sljedeće. Ono što nam treba jest obostrano e, razumijevanje. Drugo, treba nam povjerenje nacionalni parlamenti trebaju imati povjerenja i u europske institucije, počevši već od povjerenja u Europski parlament, koji treba imati povjerenja i u vas, nacionalne parlamente. Sljedeća točka, transparentnost. Ne činiti ništa na način koji bi bio netransparentan. Sve treba biti transparentno. I na kraju učinkovitost. Trebamo e, biti uvjereni da možemo postići rezultate koji se od nas očekuju i to na učinkovit način. Da možemo će znači, polaziti od toga da će se rasprava nastaviti. Europski parlament ovdje provodi rasprave inkluzivnog karaktera, a to znači da svi koji to žele mogu dati svoj doprinos, svoj doprinos raspravi o boljoj budućnosti Europe. Stoga nemojte se bojati iznijeti svoje mišljenje. Stoga zahvaljujem svima, gospodinu Gautieru na njegovom izlaganju, te također i gospođi Mariju Luiz Kerke i gospodinu Norbertu Brakmanu, te svojoj supresedateljici. Također zahvaljujem svim sudionicima, poneprije onima koji su se javili za riječ. Hvala vam svima, zahvaljujem također članovima tajništva i onima koji su ovdje sudjelovali u organizaciji, stoga mogu sada naglasiti, najaviti sljedeću točku dnevnog reda, naime ručak, stanka za ručak. Hvala i vidimo se tijekom ručka.